Also ich glaube, wir können beginnen. Und Mislim da možemo započeti prije nego što pređemo na dnevni red. Želim srdečno pozdraviti jednu skupinu posjetitelja, gospođe Projs. Vi dolazite iz moje domovine pa ću vam sada srdečno zaželjeti dobrodošlicu. I malo ću, si, malo ću vam vremena posvetiti. Hvala vam, evo to je posjetiteljska skupina iz Sjeverne Porajne od gospođe Gabriele Projs. A što se tiče našeg dnevnog reda, tu pozdravljam našu kolegu Jensa Gajra koji također dolazi iz te regije, on je član u odboru za proračune, mi imamo tradicionalnu dobru suradnju između naših odbora. Gospodin Gajer će nam kratko predstaviti prioritete za e, nacrt proračuna za 2017. godinu, nakon toga ćemo imati s njim raspravu. Važno je da prioriteti odbora za promet e, se uključe u rad odbora za proračune kako bi parlament prema vijeću sa snažnim glasom se zalagalo i pregovaralo o proračunu za 2017. godinu. Gospodine Gar, izvolite, predajem vam riječ. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče, dragi Mihajle. Ja dolazim iz Hesena, iz te regije, dakle, odmah do zapravo. I stoga i ja šaljem srdačne pozdrave u susjednu regiju. Tu se radi o novcu i na tome se može vidjeti Mislim, kada govorimo o preduvjetima, o našim pregovorima, onda je sigurno manja prisutnost zastupnika nego kada se glasuje, ili kada se raspravlja o tome kako želimo potrošiti novac. Ja sam suočen s malo složenom situacijom. Ovaj odbor je drugi odbor nakon odbora za ravnopravnost spolova u kojem sam bio danas ujutro i mislim da jednom kada završim turu po svim odborima onda neće biti niti jedan odbor koji nije rekao da, da moramo nam imati prioriteti, ali naši prioriteti su posebno važni. I zbog toga sam ja u dosta nezgodnoj situaciji da raspravljam s vama, a pritom znam da ću na kraju moći usjećati samo neke od vas, a da ću što se tiče vaših političkih volja, nažalost, um, iznijeti prijedlog koji neće njih održavati. Gdje sada stojimo? Sada smo na samom početku postupka. Prošli tjedan u Sazburu smo odlučili uh, o smjernici Europskog parlamenta, u tome su sudjelovali svi kolege i sve kolegice. Dakle, tu se radi o postavljanju prioriteta i o određivanju problema uh, za Europski parlament za proračun za 2017. godinu kojeg sada počnemo izrađivati. u dosta smo nesigurnoj situaciji. Svi zajedno u ovom domu se bavimo politikom i zbog toga ne moram govoriti o situaciji u kojoj se nalazi Europska unija i o raznim krizama s kojima je Europska unija suočena. Ta je situacija dovela do toga, dragi kolege, drage kolegice, da u proteklim raspravama u proračunu, u aktivnoj trenutnoj proračunskoj godini, dakle u 2016. godini, je Europska unija aktivirala sve instrumente koji imamo u proračunu uz jednu iznimku, uz takozvanu priču za hitne slučajeve, contingency margin koju možemo koristiti, ali jednom ako zadiremo u tu priču, onda taj novac moramo do kraja ovog višegodišnjeg financijskog okvira koji trenutno vrijedi, dakle do 2020. godine negdje uštedjeti taj isti novac. To je dakle instrument za hitne slučajeve, ali ako ga koristimo, onda moramo biti svjesni toga da novac koji koristimo iz te linije da moramo uštedjeti do 2020. godine. Sve druge instrumente smo već aktivirali a krizna situacija Europske unije se nije promijenila baš naprotiv, ona se pogoršala. Proračun za 2016. godinu još uvijek nije dozrio, a jučer e, u trijalozima sa drugim institucijama smo već se usuglasili da ćemo imati prvu izmjenu proračuna za 2016. godinu i mi smo se s time složili. Tu se radi o tome da se mobilizira 100 milijuna eura za poboljšanje e, teške humanitarne situacije s izbjeglicama u Grčkoj. Dakle, mi tu radimo na novom političkom instrumentu, o čijoj potrebi uopće ne postoji nikakvo pitanje u odboru za proračun, ali naravno mi postavljamo pitanje vijeću do kada ćemo nastaviti sa takvom fragmentiranom situacijom, do kada će se uzimati novac iz europskog proračuna kako bi se hitno potrebne nove političke zadaće uspjele riješiti. Pritom mislim na onih 750 dodatnih milijuna eura za poboljšanje e, situacije sa izbjeglicama u Turskoj. To je novac kojeg moramo naći u proračunu za 2017. godinu. I to iz onog volumena proračuna u tom obliku kako smo ga sad već donijeli, dakle kao za 2016. godinu ako znamo da će se humanitarna situacija i dalje pogoršavati, onda i taj novi financijski instrument će u jednom trenutku e, morati se nadopuniti sa dodatnim financijskim instrumentima. A još e, se ne mogu ni, ni zamisliti koje bi još e, krize se mogle pojaviti, primjerice u poljoprivrednom sektoru koji je dosta ranjiv. Uzeći sve to u obzir, mi sada radimo na tom proračunu, proračunu, a ja to govorim zato što želim reći da, da, ovaj Europski parlament želi koristiti europski proračun kao instrument kako bi se vršila politika za naše građane vezano uz e, gospodarstvo e, i uz e, okoliš i uz druga područja, ali mi moramo znati da su naša sredstva itekako ograničena. Ona nisu niti besplatna. Mi smo vodili već mnogo rasprava o tome za, kad smo, kada smo raspravljali u proračunu za 2016. godinu da je evo baš ovaj odbor izrazio svoje negodovanje i to opravdano zbog toga što dio onih sredstva za jamstvo, za fond za strateška ulaganja se su se moralo oduzeti upravo iz instrumenta za povezivanje Europe, dakle iz onog instrumenta pomoću kojeg ovaj odbor želi raditi na prometnoj politici. To negodovanje je opravdano ali pritom moramo imati na umu sljedeće. Višegodišnji financijski okvir u velikoj mjeri definira financijska sredstva. 28 čelnika država i vlada ili kogod već pregovara u njihovo ime se usuglase na 7 godina u višegodišnjem financijskom okviru i svatko dobiva, svaka država dobiva nacionalnu omotnicu. Ta nacionalna omotnica određuje koliko će novca s jedne strane država članica morati uplatiti u europski proračun, ali i obrnuto vrijedi, dakle koje usluge mogu dobiti iz eh, poljoprivrednih sredstva, iz regionalnog fonda i tako dalje. A pri određivanju VFO-a, ovog trenutnog VFO-a, su države članice odlučile da čak i pri srednjoročnoj reviziji da će te nacionalne omotnice ostati neizmijenjene. Europski parlament je to smatrao krivim, ali koliko god sam ja pozdravljao ugovor iz Lisabona kada se radi o proračunima, moram ipak priznati da nam je oduzao pomalo moć eh, kada se radi o nama u Europskom parlamentu. To je nažalost nešto negativno što je ovaj ugovor donio za Europski parlament. Ali ako tome bude tako, onda znači da će Europska komisija imati vrlo malo slobodnih financijskih sredstava kako bi opremila primjerice jamstvo za Europski fond za strateška ulaganja. Zapravo imamo samo sredstva za istraživanje i tu se radi isto tako zapravo ranavanju, zato što bi ta sredstva trebala učiniti Europu konkurentnijom i e, performantnijom, a isto tako i instrument za povezivanje Europe, zato što, to ni, zato, zato što se tu ne radi o vezanim sredstvima. I zbog toga Europska komisija nije imala mnogo izbora da kaže odakle će uzeti taj novac. I sada vam moram prenijeti još jednu nesretnu vijest. Od 8 milijardi eura smo tek 3,3 e, milijardi eura uspjeli mobilizirati što znači da ćemo još jedno morati razmisliti kao Europska unija gdje ćemo naći e, ovaj ostatak novca kako bi došli na tih 8 milijardi eura. A ja se bojim da Europska komisija da će ona imati zapravo istu ideju kao što imala i prošle godine. Mi ćemo kao odbor za proračune postupiti jednako kao što smo to učinili prošle godine. Mi ćemo svakako slijediti e, onome kako glasa odbor za promet. I ja sigurno računam i sa sljedećim. Ako vijeće Europska komisija predlože da se dodatni novac za EFSI izdvoji iz instrumenta za povezivanje Europe, onda mi to želimo ponovno pri prvom čitanju pokušati promijeniti, ali ja vam ne mogu obećati da ćemo u punom iznosu uspjeti ostaviti sredstva za instrument za Europe kao što smo to uspjeli učiniti prošle godine. Ako zajedno ostavljamo onda mislim da bi trebali biti iskreni i želim vas, vas e, uputiti na e, tu dosta tešku situaciju opske komisije što se tiče toga odakle ona može uzeti novac. Oni imaju ograničen manevarski prostor i ako netko u odboru za promet ima ideju o tome odakle bi inače taj novac trebao doći, onda ću ja biti zahvala na vašim prijedlozima. Drago bi mi bilo čuti gdje vi vidite te mogućnosti, ali neću vam danas obećati da ću moći doći nakon eh, pregovora o proračunu da vam da ću biti uspješan mi smo definirali prioritete koji kojim se, gdje se ne vodimo samo za trenutnim kriznim situacijama, imamo i prethodne krizne situacije koje još uvijek nismo razriješili, nemamo primjerice još dostatno inovacije u Europskoj uniji, još uvijek u mnogim državama članicama imamo previsoku stopu nezaposlenosti, još uvijek u državama članicama imamo previsoku stopu nezaposlenosti mladih, a osim toga imamo još i ciljeve iz strategije Europa 2020 koje i dalje predstavlja prioritete Europske unije. To sve sadrže naše smjernice za proračune koje smo izradili, to smo se ponovili u njima. Primjerice, baš kad se radi o borbi protiv siromaštva, tu smo naznačili da je siromaštvo djece jedan posebni fenomen kada govorimo o siromaštvu u Europskoj uniji, da je to sa posebnih vremena našim državama članicama i zbog toga moramo razmisliti o tome kako možemo smanjiti rizik od siromaštva za zasigurno najranjivije, najranjiviji dio našeg stanovništva. Imamo dakle raznolike krizne situacije, da ne možemo povećati naše financijska sredstva. Sve više imamo potrebe da trošimo novac i s druge strane, države članice su ograničene kada se radi o njihovoj volji da uplate više u europski proračun. U našim pregovorima, u svim odlukama koje donosimo, pokušat ćemo uvijek se referirati na srednjoročnu viziju višegodišnjeg financijskog okvira. U tu svrhu nam Europska komisija treba izvesti do kraja ove godine, a Europski parlament i naš odbor će svakako tražiti da se taj trenutak iskoristi i da se postavi pitanje jesu li financijska sredstva Europske unije dostatna i mi ćemo tu odgovoriti ne. Gornja granica je premala, Europska unija je potrebno više novaca ako želi izvršiti ono što od nje traže države članice. Hvala vam lijepa Jense Gajer. A sada Izabela Demonte ima riječ, ona je naša izvjestiteljica u odboru za promet. Grazie Presidente. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Kao prvo želim zahvaliti izvjestitelju za smjernice vezane za proračun 2017. godine i naglasiti nekoliko aspekata. Kao prvo vidjeli smo da imamo jednu kriznu situaciju, ali upravo zbog toga mislimo da trebamo imati investicije koje će otvoriti radna mjesta i konkurentnost, konkurentnost i e, omogućiti trgovanje, e, omogućiti e, rad malih i srednjih poduzeća i prekogranično poslovanje. Zahvaljujem što ste stavili upravo ovaj mehanizam za povezivanje Europe u članak 10. To je jedan važan mehanizam koji će na neki način kompenzirati ove ova rezanja koja su dosta velika Nekada smo e, govorili o tome da je važno da imamo neki povrat od toga jer znamo da imamo tu taj efekt poluge za ovakve e, fondove i da je to vrlo teško e, ostvariti u sektoru infrastrukture. Mislim da trebamo dati i mnogo prostora turizmu, zato što je turizam upravo ključan sektor u gospodarstvu koji e, stvara potencijale u smislu rasta i zapošljavanja. A služi i za e, borbu protiv e, nezaposlenosti mladih. Znamo koje su velike stope nezaposlenosti. E, isto tako da otvorimo radna mjesta i za žene, za mlade, a isto tako da damo i neka sredstva i nekim zonama e, koje su najudaljenije zone i koje su u poteškoćama, da im omogućimo rast. Što se tiče sigurnosti, govorili smo danas ujutro, u svim sektorima prometa ne bi trebalo rezati financiranje e, te sigurnosti, nego baš obrnuto trebamo imati financijsku transparentnost za sve agencije. Opet kada se radi o turizmu, mislim da je jako važno da zadržimo e, visoku kvotu investicija, posebno e, ovom fondu Kozme koji pomaže malim i srednjim poduzećima, a isto tako bi trebali imati određene pilot projekte. Mm, željeli bismo e, predložiti to proračunu E, kao pripremne aktivnosti zato što je to temeljno kako bismo e, zaista onda e, išli u programe ulaganja kroz koje bi došli kroz ove natječaje. Wim van de Kamp. Hvala lijepa sada Wim van de Kamp. Ne. Onda Salini. Grazie. Mi... Hvala. Ja se pridružujem onome što je rekla izvjestiteljica, posebno mogućnost da surađujem sa kolegom Gajerom na izvješću o kojem sam, na kojem sam sudjelovao i e, vidim da možemo imati drugačije naglaske, a da opet surađujemo kako bismo izradili jedan zajednički e, prijedlog. U onom doba smo govorili o e, porezima, porezima na trgovačka društva. E, ovdje imamo i neke prijedloge koji su uključeni kod e, izvjestitelja i prvo je što žalimo što nedostatak sredstava iz EPSI-a će prisiliti komisiju da ponovno predloži neke intervencije vezane za CEF. E, to je jedna intervencija koja me e, prisiljava da još nešto kažem. A to se nadam da će postati odlučan element kada ćemo izraditi nacrt proračuna. To jest da zaista vrednujemo performanse instrumenta koje imamo na raspolaganju. Jer CEF nije samo instrument koji se normalno koristi za financiranje investicija e, za infrastrukturu i promet, nego je to jedan instrument koji zaista dobro funkcionira. Možda je to banalno podsjećivati, međutim to je jedan instrument koji zaista intervenira tamo gdje je vrlo teško e, dobiti privatne resurse kako bi poticali ulaganja. I to je čudan dio e, ovog prijenosa resursa iz e, CEF-a u EFSI. Dakle, u EFSI-u, u u imamo jednu tešku polugu i skidamo određena sredstva iz CEF-a koji upravo financiraju one instrumente koje ne financiraju privatne, privatni subjekti. Vi ste nas podsjetili da ste već e, e, vidjeli da neki parlamentarci u stvari e, to osuđuju, međutim mislim da to trebamo redimenzionirati. Još nešto vezano za turizam. Možemo intervenirati na sredstva. Gospođa Del Monte je govorila o turizmu, međutim postoje i kulturološki aspekti. Mi trebamo pomoći turizmu kao instrument za ponovo pokretanje gospodarstva. Jer mi u Italiji jednom nismo bili kreativni, a nismo ni sada. Mi možemo dobiti turiste iz Azije, iz cijelog svijeta u naše zemlje, u Europu, da vide kako se danas e, industrija e, provodi i e, obrtništvo. Dakle, nadam se da ćemo uzeti u obzir te elemente kada izrađujemo ovaj, spor, ovaj proračun i želim vam uspješan rad. Hvala lijepa, sada Pavel Teličko. Uh, thank you, chairman. Uh, thank you, uh, Hvala gospodine predsjedatelju, dragi kolege, izvjestitelji. Na početku bih želio dati jednu opću primjedbu Žao mi što to moram reći, međutim mi kao Evropska unija u posljednjim godinama nismo imali puno uspješnih priča kada se radi o sektorskim politikama. Ako pogledamo posljednjih 5 do 7 godina, moram reći da zaista postoji uspjeh i e, preoblikovanje politika. E, posebno u prometu. Imamo TNT, koji zaista ostvaruje rezultate i to su rezultati koji imaju multiplikatorski učinak i zato mislim da to treba uzeti u obzir. E, druga stvar, znam da je prekasno sada e, plakati nad prolivenim mlijekom, međutim moram reći da je komisija sa našom podrškom izradila ESI. Međutim, što je ESI? ESI je jedna inicijativa kako bismo generirali privatne investicije, potakli rast i zapošljavanje s privatnim kapitalom, dok CEF e, financira TNT i druge važne projekte koji su također od javnog interesa. Oni možda nisu gospodarski e, učinkoviti, E, jedan od e, TNT-a ili Baltička željeznica ne bi bila financirana osim e, kroz financiranje Europske unije i kroz CEF kao i neki drugi projekti. I to trebamo uzeti u obzir. Da se ne radi samo o zaštiti sredstava u EFSI-u za promet, nego priroda projekata se razlikuje, a i korisnici to drugačije shvaćaju. Dakle, ja mislim da je to nešto o čemu e, možemo puno prigovarati i malo možemo učiniti, ali mislim da je vrijedno, zato jer ste vi e, također naglasili neke od ovih činjenica. Naravno da bih ja e, se složio s onim što su kolege i kolegice već rekle, a to je da zaštitimo što je više moguće financiranje za CEF, ali iz još jednog razloga. Mnogi od projekata već dosta dugo traju i ako nemamo financijska sredstva, onda ćemo samo povećati troškove za budućnost. Ako usporimo, moramo to uzeti u obzir da će investicije biti skuplje za 5 do 7 godina nego što su danas. A to nije samo vezano za gospodarski ciklus, nego, ali u neku ruku jest. Definitivno ćemo raditi na tome. Ja se radujem što ću raditi s izvjestiteljicom i sa izvjestiteljima u Sjeni. Prihvaćam ovaj nacrt koji ste nam prikazali e, kako bi dobili ideje kako možemo upravljati i stvarati neke kreativne ideje, a isto tako da uzmemo u obzir i naše ambicije i prioritete. U svakom slučaju ja ću pokušati e, e, to ponovno razmotriti. E, što se radi o prometu i turizmu, ja nisam talijan, međutim možemo sagledati i mogućnosti toga na koji način možemo bolje izraziti da je to generator rasta. I konačna primjedba, spomenuli ste nekoliko kriza, ja se slažem sa svime što ste rekli, i vjerojatno e, će, bi mogao spomenuti i neke druge krize, međutim možda možemo e, malo e, samo discipline pronaći, niti mi, ni Europska unija, niti odbor TRAN, međutim ono što je u nadležnosti država članica one su se naviknule da će to Europska unija financirati, međutim radi se o nadležnosti država članica. Kad govorimo o europskim politikama, zajedničkim politikama, a promet je jedna od njih, Mislim da sve što stvara rast ne stvara, stvara i zapošljavanje, a ako se radi o prekograničnim pitanjima, onda je to zajednička politika i trebala bi biti e, bolje prihvatljiva za financiranje kroz Europsku uniju nego krize. Krize koje su svjetske, e, da. Međutim, mi, države članice, a mi svi dolazimo iz država članica, države članice su se naviknule na činjenicu da rješavaju se problemi koji su u njihovoj nadležnosti i gdje oni moraju e, financirati te probleme. To je još jedna razlika koju bih želio razmotriti. E, hvala lijepo što ste razmijenili mišljenja s nama. Hvala, sada Karima Deli. Hvala, gospodine predsjedatelju. Ja sam poslušala izvjestitelje, ali mislim da nam zapravo niste dali pravi plan puta, pravi plan. Niste nam predstavili etape, niste nam predstavili E, datume u pogledu pilot projekata i tako dalje, a ja mislim da je to nužan element. Stoga ću vas pitati, možete li nam danas e, predstaviti, dati sve te elemente? Hvala. Ja, ich mich jetzt auch Evo sad sam se ja, javio za riječ. Dakle, ova tri cilja, to ste vi isto spomenuli, dakle, nezaposlenost, klimatske ciljeve i srastanje Europe. To su od uvijek bili ciljevi i naravno to je važno, zbog toga smo ispostavili EFSI. EFSI je stvoren od strane država članica koje su rekle da imaju visoku nezaposlenost mladih do 50%, da se protiv toga moramo boriti i tako dalje. To je sve točno a kada se radilo o financiranju, onda su države članice rekle, ali od nas neće dobiti niti jedan cent, sve to treba doći iz proračuna parlamenta. Već to je slučaj kršenja solidarnosti. Nije moguće reći, nama treba novac, ali vi morate platiti, mi ne želimo dati ni cent. I sada će se to još jednom ponoviti i mislim da to ne ide. A ciljevi koji su s tim u vezi uopće se neće ostvariti zato što se projekti tako ne razmatraju. Primjerice danas smo jutro imali raspravu o tunel Lion Torino. Najdulji tunel na svijetu bi se tu trebao izgraditi kroz Alpe, 12 milijardi eura je trebao stajati, a nakon toga je e, Europski sud ustvrdio da neće stajati 12 milijardi eura nego 26 milijardi eura i nikoga nije briga. Nitko nije istražio kakvi bi bili troškovi kada bi se postojeća linija obnovila, koliko bi se vremena uštedilo i prije svega koliko bi se radnih mjesta stvorilo, jer 20 godina e, s bušilicom prolaziti kroz Alpe, to nije mjera borbe protiv nezaposlenosti jer za to uopće nisu potrebna nova radna mjesta. Dakle, mi imamo milijarde eura koje trošimo, a cilj da snizimo nezaposlenost uopće tu ne igra ulogu. O klimatskim ciljevima uopće ne želim ni govoriti jer ako se ta linija završi za 30 godina, onda je to drugačije ako se završi za 5 ili 10 godina. I mogu navesti još jedan primjer Primjerice, e, tunel Semering u Austriji, to je također Europska unija sufinancirala. Da se ta linija napravi preko panonske nizine, onda bi se za 3-4 godine bilo gotovo s tim, neke bi se trebalo sa još jednom, e, neke bi trebalo biti sa dvije trake, neke sa jednom i elektrificirati bi ih se trebali. Tu bi se stvorila radna mjesta, umjesto toga smo uzeli novac za to iz instrumenta za povezanje Europe, s tim uopće više nemamo kontrolu. Dvije godine smo ošto stavili o tome koji su projekti za to pogodni, ako i ne. Onda smo se suglasili da ćemo financirati neke projekte, iako nitko, pa ja nije se slagao sa svim projektima, ali smo općenito podržali cijeli taj konsenzus. Ja mislim da je to bilo važno. A sada mi trošimo novac za EFSI, a nemamo nikakvu kontrolu. S time bi se primjerice moglo financirati nova atomska elektrana u Velikoj Britaniji koja se ne može financirati privatno i zbog toga je država rekla nema problema, ja kao država jamčim e, da će cijena e, energije biti idućih 30 godina tri puta skuplja nego što je na otvorenom tržištu. To je potpunosti ludo, to nema ništa s našim klimatskim ciljevima, sa ciljevima da se odvojimo, da postamo neovisni od nafte, plina i urana. Sve to pada u vodu, a sve se to realizira. I stoga mislim da je nepravedno kao prvo da je parlament institucija koja će se mora platiti, a ono što je drugo nepravedno, o tome smo isto tada bili rastavili, ako se iz tog cijelog proračuna koji mi imamo kao Europski parlament, kada bi se iz svakog područja jedan cent izdvojio onda bi se to sve moglo isfinancirati. Ali naravno da su poljoprivrednici rekli ne, nećete to dobiti od nas, drugi su rekli nećete dobiti to od nas i to isto tako nije solidarnost. I onda je sve ostalo na odboru za promet i na istraživačkom sektoru. To je upotpuno se nesolidarno i ja se upotpuno se slažem s tobom. U hitnim situacijama moramo pokazati solidarnost, moramo biti složni i, i uložiti novac tamo gdje je to neophodno potrebno, gdje se mogu spasiti životi ljudi. Ali ne sa stavom da sve je to važno, ali od nas nećete dobiti ni centa. Dakle, zašto se o tome ne raspravlja? Svatko jedan posto, onda možda i protivljenje ne bi bilo toliko visoko prema tome. E, to bi bila solidarnost prema meni, a ne da svatko želi um, iskoristiti ono koje je najslabiji i onda se na kraju financiraju projekti koji uopće nisu u skladu sa ciljevima Europske unije. Evo ja sam, bila ja sam bio posljednji govornik i sada Jens imaš priliku odgovoriti. Hvala. Odmah ću sada se osvrnuti na tvoja pitanja, Mihele. Nažalost nije tako da u europskom proračunu tu imamo razne kategorije, 1a, e, tu je dakle taj novac o kojemu politički odlučujemo. jedan b su regionalni fondovi, e, zatim e, četiri je kategorija za politike i tako dalje. Nažalost, između tih kategorija ne možemo premještati novac, to nam propise ne dopuštaju. I to je bilo iz jednog vrlo dobrog razloga. Naime, nekoć je bilo tako da poljoprivrednik za proizvod kojeg e, proizvodi na svom gospodarstvu je tada još od strane Europske zajednice dobivao zajamčenu cijenu za to. I poljoprivrednik je, mislim, to je bio rezultat toga, proizvodio što više je mogao pod vrlo upitnim okolišnim uvjetima. Imali smo tada, dakle, E, previše mlijeka, previše vina, ali poljoprivrednik je bio ako sretan jer je dobio zajamčenu cijenu. Kako bismo zaštitili e, tržište od toga smo uveli te kategorije i više nije moguće transferirati novac između kategorija kako bi ograničili pri jednom maksimumom prihode za poljoprivrednike. Mislim, danas e, imamo potpuno drugačiju situaciju s poljoprivrednom nego tada, ali mi, dragi kolege, dragi kolegice, sa uh, vijećem vodimo pa, srednjovjekovne bitke kada se radi o slobodi odlučivanja u ovom domu. I e, države članice se jednako tako ponašaju. Ja bih mogao sada svakom zastupniku reći da je njegova država jednako tvrda e, pri ovome kao i sve druge. Dakle, kada se radi o tome da ograniče mogućnost utjecaja Europskog parlamenta i zbog toga nije niti moguće provesti ovakvu operaciju za solidarnost kao što si u ti malo priopisao da uzmemo 1% iz svih proračunskih linija i da prebacimo taj novac u instrument za povezanje Europe kako bismo s time e, izjednačili one nedostatke e, pri financiranju EFSI-a. To nije moguće. Mi moramo e, tako reći unutar te kategorije 1a naći nadomjestak za to. Politički gledano možemo nešto drugo zatražiti. Ali onda je to zahtjev koji je upućen državama članicama i za to bi trebalo imati drugačiju strukturu proračuna. Još jednom bih se vratio na ono što će se dogoditi sa sredstvima iz instrumenta za povezivanje Europe. Što jasnije i što uspješnije bude e, upotreba sredstava iz instrumenta za povezivanje Europe, to će biti snažniji naši argumenti da se taj instrument zaštiti e, od e, oduzimanja danih sredstava. I zbog toga ja insistiram na tome da mišljenje ovog odbora bude takav da se važnost cefa e, zbog projekata u kojima se to radi, zbog gospodarskih prednosti za e, industrije i za regije iz tih projekata da to naglasite kako bismo imali što bolje argumente pri raspravama s drugim institucijama i kako bismo ove eventualne gubitke za CEF eh, držali pri minimumu i kako bismo zaštitili instrument za povezivanje Europe. Ja sam u potpunosti siguran da ćemo imati veliku većinu za ovaj parlament za to i siguran sam da eh, će se na plenarnoj sjednici tražiti da se ponovno koriste ta sredstva za CEF i onda ćemo definirati stav našeg doma i krenut ćemo s takvim stavom u pregovore s vijećem i zatim ćemo u okviru e, pregovora između te institucija vidjeti hoćemo li uspjeti zadržati instrumente polizine Europe. Ja se bavim proračunom i želim iznijeti još i sljedeću primjedbu, to je nešto što me jako zanima u ovoj raspravi. Imamo naime sada EFSI, i e, jedan kolega je već na to samo ukazao. Dakle, tu želimo financirati projekte koji su visoko isplativi. Imamo još jedan drugi instrument, a to je Europska inicijativa za projektne obveznice. To je nešto što funkcionira slično kao i EFSI. E, to je bila jedna prijelazna faza prije EFSI-a to je nešto što funkcionira pri istom mehanizmu, dakle s time upravlja eh, Europska investicijska banka sa sredstvima iz europskog proračuna. I evo, barem na temelju Njemačke znam da postoje i projekti, recimo autocesta između Hamburga i Schleswig-Holsteina i s time se sufinancirao, recimo taj projekt. I zatim imamo eh, i instrument za pojedinu Europe s kojima možemo sufinancirati projekte koji dugoročno gledano neće možda biti toliko isplativi kao gospodarski projekt. Meni smeta da se ne radi jasna razlika između tih tri instrumenta, dakle da se ne zna točno koji projekt se može najbolje financirati pomoću kojeg instrumenta i e, tu bih rado zaprimio input iz vašeg odbora na tome bih bio zahvalan. I još nešto vezano uz prvog projekta i vezano uz turizam. Krenut ću s turizmom. Ja sam u protokom savezu bio član odbora za regionalni razvoj. I kada smo razgovarali o okviru za regionalni razvoj u trenutnom financijskom razdoblju, onda smo imali veliku raspravu o tome hoće li se pomoću sredstava iz Europskog regionalnog fonda financirati i projekte iz turizma. E, odbor za regionalni razvoj se je borio da tome bude tako i to su podržavali različiti klubovi dakle, zastupnika. Dakle, mi kada smo god tražili novac za turizam, uvijek bismo od Europske komisije čuli protuargument da se to može financirati iz Europskog regionalnog fonda. Tu postoji jedan izlaz. I tu također moram apelirati na kreativnost e, članova ovog odbora i tu ću se navezati sa pilot projektima. U okviru TRAN 7 imamo već pilotne projekte i pripremne mjere. Evo, kratko sam to pregledao. Nekima od njih je cilj taj da se koriste na području turizma. Koji je smisao tih pilot projekata? u svakom proračunu izdvajamo 40 milijuna eura, ne više. Dakle, 40 milijuna eura, to je zapravo smješan iznos i više ne možemo izdvojiti za pilot projekte. Pilot projekti se mogu e, financirati kada su ispunjena dva uvjeta. Kao prvo, to naravno mora spadati u nadležnost Europske unije i kao drugo, to mora biti nešto što nikad prije još nismo napravili. To nigdje drugdje u europskom proračunu e, se ne može naći kao projekt koji bi se mogu financirati putem nekog drugog instrumenta i onda Europska komisija daje ocjenu A za takav projekt. I kada kažem 40 milijuna eura, onda sigurno vidite da nećemo moći financirati jako mnogo pilot projekata. Sedam pilot projekata je već dobar zapravo uspjeh. I ako želite da se turizam u većoj mjeri potiče pomoću europskog proračuna, onda ja apeliram na vas da razmislite o tome kako se mogu stvarati pilot projekti za turizam. Ako su pilot projekti uspješni, onda iz njih nastaju pripremne mjere, a ako iz pripremnih mjera se vidi da je to pozitivno, onda e, imamo programe. Europska komisija onda može stvoriti europski program. Što više njih imamo, to imamo zapravo jače argumente za to da u sklopu sljedećeg e, planiranja za višegodišnje financijske okvire imamo programe koji su samo za turizam. Moram vam iskreno reći da u ovoj ili idućoj godini uspijemo to postići, e, tu mislim da nemamo velike šanse, zato što nam se uvijek iznova kaže taj argument da se to može financirati iz Europskog regionalnog fonda. Dakle, moramo naći niše e, kada Europski regionalni fond to ne može financirati i onda e, stvoriti pilot projekte iz tih ideja. I mislim da onda u tom srednjem roku vidim neku šansu da to ostvarimo. I evo zadnja rečenica, što se tiče agencija, tu se slažemo. Ja sam i stalni izvjestitelj za agencije. Agencije su važni za e, sigurnost europskog prometa i mislim da tu neće doći do nikakvih rezova. Izvjestiteljica je to spomenula. No, uzevši obzir činjenicu da primjerice trenutno Frontex pokušavamo pretvoriti, mislim ne u agenciju za koordinirane obalne straže EU, već u pravu agenciju za obalnu stražu, moguće je da mnoge druge agencije, dakle za Frontex i za unutar političke agencije, da će te agencije se i povećati. Dakle, ja se ne bojim rezova, ali se bojim da druge agencije neće moći se dalje povećavati. I tu stručni odbori moraju imati dobre argumente, gdje bi bilo potrebno agencije osnažiti u budućnosti, a mi ćemo i dalje naravno biti u kontaktu i zahvaljujem vam na ovoj raspravi. Da, a ja vam zahvaljujem na vašem izlaganju, na vašim riječima i na sudjelovanju u raspravi i mi ćemo se zasigurno ponovno vidjeti prije nego što prijeđem na sljedeću točku, želim srdečno pozdraviti e, izaslanstvo brazilske vlade koja sudjeluje na ovom sastanku vezano s točku broj 16. To je bilo na zahtjev e, našeg odbora. I srdečno vas pozdravljam na zahtjev komisije. Dakle, što se tiče ove točke, tu sam zatražio od komisije da nam kažu u svom radu na transeuropskim pametnim mrežama. Možda da pričekam još trenutak. Also dann zum nächsten Tagesordnungspunkt. Onda, što se tiče sljedeće točke dnevnog tu sam zamolio komisiju da nas izvijesti o njihovim trenutnim radovima vezano uz Europske prometne mreže, TNT, za razne koridore osnovne mreže. Tu su europski koordinatori nam predstavili prošle godine radne planove. A nas danas zanima koje su dalje inicijative za proširenje TNT-a trenutno u komisiji pri razmišljanju. U tu svrhu ću predati gospodinu Nidiju iz glavne uprave MUV riječ e, radi kratkog uvoda. Izvolite. Now Hvala gospodine predsjedatelju. Sad znamo koji su pravi prijatelji TNT-a, oni koji su ostali u prostoriji. Prije nego što krenemo na ovu točku i kao prijelaz prethodne rasprave koje smo vodili i rasprave koje smo vodili danas ujutro vezano za proračun CEFA, još jednom bi se želio ispričati. Mi smo zapravo ušli u trag e, pismu koje gospodin, e, kojem je govorio gospodin Piper danas ujutro. To je pismo koje je došlo u obliku maila. I mi smo sada pripremili odgovor, a odgovor potvrđuje ono što sam danas ujutro objasnio. Mi nikada nismo rekli, barem ne u naše ime, da neće biti dodatnog e, financiranja za CEF. Naprotiv, mi e, očajno tražimo dodatna sredstva, samo kako bih jednom zaovijek to razjasnio, a komisija će vam to poslati u pisanom obliku, kako bi bilo kristalno jasno naše stajalište. Sada idemo na TNT. Prvo bih želio zahvaliti Heraldu s moje desne strane i njegovih e, kolega Gudrun i ostali koji nisu u prostoriji jer razvoj mreže TNT dobro e, prelazi ono što e, su očekivali i oni najoptimističniji kada je odobren, odobrena uredba. Koordinatori su došli k vama ne samo kako bi vam e, predstavili to izvješće nego i radne planove svih devet E, radnih planova za koridore su formalno odobrile države članice, to je već veliko postignuće. Niti jedna zemlja nije e, dovela u pitanje analizu niti preporuke koordinatora u ovim e, planovima rada. Sadašnji plan u TNT-u jest da krenemo s jedne statične slike onoga što trebaju koridori u smislu rada na infrastrukturi na dinamičnu sliku onoga što je potrebno u smislu investicija naravno, ali uz dodatak određenih elemenata koji zaista stalno ažuriraju situaciju na koridorima i prepreke koje e, treba maknuti. Mjere za provedbu tih e, koridora koji uključuju e, zrelost projekta, datum kada ga treba završiti, pitanja interoperabilnosti i ostalih prepreka koji E, obuhvaćaju takve aspekte. Isto tako to obuhvaća mjere kako bi se optimiziralo korištenje mreže. To su mjere koje su obično e, temeljene na propisima ili pravilima, to je inovacija, a isto tako i niz indikatora performansi kako bi se izmjerilo ne samo e, koliko, u kojem je stupnju dovršena ta mreža, nego i korištenje te mreže. I sad dolazimo do jedne teme koju ste spomenuli, gospodine predsjedatelju. Kako odabrati između nekih e, infrastruktura, ne ponekad velikih koje su predviđene i kako e, možemo sagledati stvarne učinke koridora i onda možda donijeti neke druge odluke koje će biti e, više vrednovane, posebno kada se radi o dionicama, e, prekograničnim dionicama. Nadam se da će to, e, o tome e, svemu će govoriti 21. E, i 22. lipnja u danima TNT-a u Rotterdamu. Onda ćemo razgovarati ne samo sa predstavnicima ovoga odbora, nego i s ministrima, ministrima prometa i raznih zainteresiranih strana. Osim toga, isto tako ćemo imati prva dva nacrta već očekivanog e, horizontalnog radnog plana. Jedan je vezan za e, autoceste mora. To će izraditi gospodin Brian Simpson. Moći ćemo e, razgovarati o autocestama s njim, a isto tako i onaj koji se koncentrira na ATMS i na interoperabilnost. Isto tako imamo snažne instrumente kako bismo e, mogli naše politike provesti na tim područjima. Osim toga, jer Herald nikad nema dovoljno posla, on je isto tako e, uključio koordinatore u nove avanture. Mi smo e, ocijenili situaciju nakon uspješne rasprave Vodovik Sekis Kristoforus izvješća o financiranju e, infrastrukture za promet i mislili smo da bismo mogli isto tako e, uključiti još neke teme koje vode koordinatori i, i odabrali smo sljedećih pet tema. Intermodalnost, ITS, e, pametni sustavi prometa, nove tehnologije, kako nove tehnologije brže staviti na tržište, e, gradsku urbanu dimenziju koja je izuzetno važna dimenzija, nikad je dovoljno ne naglašavamo i konačno proširenje e, TNT-a na sve susjedne zemlje, ne samo na Zapadni Balkan, nego i na ostale. Taj posao će se predstaviti e, i raspravljati na danima TNT-a, a isto tako nadam se da ćemo naći prostora i u ovom odbora jer bismo željeli da nastavimo sa mnogim temama ne samo uz e, izvješća o inicijativama na kojima radite, nego i vezano za neke zakonodavne mjere e, koje ćete razmatrati. Neki delegirani akti se predviđaju već imate jedan pred sobom, a to je proširenje TNT-a mreže na Zapadni Balkan. E, to je predloženo prije jedno mjesec dana, a sljedeći e, smo predvidjeli u svibnju ove godine. To će biti tehnička prilagodba sveobuhvatne mreže. Mi smo pogledali sve statističke podatke i tako dalje i e, imat ćemo tehničku prilagodbu i e, ponuditi e, najnovija mjerila vezana za tu TNT mrežu. Ostalo se odnosi na TNT dan. E, mnogi od vas se nadam da će nam se moći pridružiti, to će biti posebno izdanje, mnogo ćemo raspravljati o aspektima financiranja, ne samo da ulazimo u srednjoročno razdoblje, reviziju u srednjoročnom razdoblju e, višegodišnjeg financijskog okvira, nego možemo i ocijeniti sve ono što se nalazi, e, sve ona pitanja prometa u okviru EFSI-a, a isto tako ćemo omogućiti Promisateljima projekta da razmotre sa privatnim investitorima mogućnosti financiranja kao i sa Europskom investicijskom bankom. Razgovarat ćemo o planovima rada, imamo dokumente o temama, a isto tako ćemo imati prvu mogućnost za cijelu obitelj, ne samo za države članice Europske unije, nego i za susjedne zemlje E, imat ćemo ministre e, susjednih zemalja, Zapadnog Balkana ili Istočnog partnerstva i Turske, a isto tako i Južnog sredozemlja. Oni će svi biti s nama kako bismo razgovarali o tim e, mapama i proširenju mreže TNT na sve na cijelu susjednu regiju. I na kraju još nešto e, vezano za važnost današnje rasprave. Mm, e, primjećujem sa zadovoljstvom da raspravljamo o ovome i prije nego što raspravljamo sa državama članicama u kontekstu država članicama, pa zahvaljujem gospodinu predsjedatelju što je stavio ovu temu na dnevni red kako bi nam omogućio da otvoreno razmijenimo mišljenja o ovom pitanju. Hvala. Hvala, sada Wim van de Kamp. Ik denk dat ik uh, de heer Onidi en zijn team wel mag bedanken. Hvala lijepa. Mislim da mogu zahvaliti gospodinu Onidiju i njegovom eh, timu na svim ovim informacijama. Čini mi se da Europska komisija zaista naporno radi, a da dvostruki napor ulaže u rad na TNT koridore. Stoga imam visoka očekivanja i zaista se radujem danima TNT-a koji će se održati u Rotterdamu u Nizozemskoj ove godine. Nizozemska je, što se toga tiče, jedna od e, zemalja članica koje su najviše uključene, zato će to biti sigurno korisna. Imam dva pitanja. Jedno se odnosi na prilike financiranja za TNT koridore. Imamo CEF, EFSI, kohezijske fondove, e, imamo nacionalne programe da li se vi slažete s time i povećava li se zapravo fleksibilnost kad se radi o financiranju? Drugo moje pitanje odnosi se na Kinu. Što čini Kina u srednjoeuropskim i istočnoeuropskim zemljama? Da li se ona njima samo pokušava E, ulizati ili će zaista e, predložiti sredstva za e, koridore u tom dijelu Europe. Hvala lijepa sljedeća Gezina Majster. Hvala i hvala gospodinu Nidiju na ovim objašnjenjima. To sve zvuči dobro, sve se sve se kreću u ovom smjeru, ja zapravo imam samo jedno pitanje. Mnogo ste govorili o TNT danima, o prioritetima koje ćete se zadati s novim tehnologijama i tako dalje, to je sve lijepo i dobro, ali moje glavno pitanje se zapravo tiče toga što mi možemo učiniti kao Europski parlament mi smo naime potpunosti uvjereni da su TNT i CEF izuzetno važni instrumenti. Kako mi možemo ih podržati? Ja to uvijek iznova pitam, a ne dobijam nikakav odgovor. Možda i ne možemo mnogo toga učiniti da to podržamo, podržamo ali mi smo ipak iz naših država, imamo kontakte sa različitim vladama i u tom smislu bi bilo važno da znamo koje su one pomatične točke. Mislim da bi bilo važno za nas da znamo ako netko u našim državama članicama e, pokušava e, usporiti razvoj, to je moguće. E, postoje neki koji imaju regionalne interese u našim državama koji su možda suprotne europskim interesima. A možda bi bilo diplomatske da to saznamo na bilateralni način i onda ćemo to tako i napraviti. Karima Deli. Hvala. Evo samo jedna primjedba. Ovim dokumenti su vrlo gusti i poslali ste nam dosta kasno, pa molim vas sljedeći put nam ih e, pošaljite malo ranije. Gospodine Onidi, nažalost nas nema ovdje mnogo, ali meni je uvijek interesantno i s interesom e, vas slušam. Samo želim vas e, podsjetiti da naravno svi u ovom odboru se slažemo e, sa planovima ulaganja u prekogranične infrastrukture, ali vi ste, gospodine Onidi, rekli da projekte treba promatrati e, u skladu sa indikatorima uspješnosti. A ja mislim da uspješnost e, kada govorimo o prometu 21. stoljeća, kad govorimo o uspješnosti, odnosno performansama sutrašnjosti jer rekli ste kako e, napraviti odabir između velikih projekata i onih drugih e, izbora. A ja upravo o onome drugome želim govoriti. 21. stoljeće neće biti stoljeće u kojemu ćemo financirati ogromne projekte koji nisu dobri za demokraciju, koji nisu dobri za zaštitu okoliša. Sve će se događati na lokalnoj razini. To je budućnost za nas. Sve će se odvijati na lokalnoj razini. A tu se zapravo ne radi o ideološkoj e, borbi, nego se radi o e, borbi za bolje e, financiranje s europske strane. A ja još uvijek ne razumijem kako funkcionira financiranje tunela Lyon-Torino. A isto tako bilo je nekih potpuno neuspješnih projekata, primjerice Perpignan Figueras iz 2009. To je koridor, odnosno prometnica koja je puštena u promet 2009. a e, nije bila uspješna, nije bila rentabilna, posebice kad to usporedimo sa tunelom Lyon-Torino. Znači, moje pitanje je u okviru TNT-a što vi, kako vi definirate rentabilnost i isplativo projekata? To je bilo prvo pitanje. Drugo pitanje. A, E, rekli ste da je ovo, gospodin Juncker je rekao da je ova komisija, komisija posljednje nade. A europski projekt je nešto što počiva na gradskom prometu, bar kad govorimo o prometu. Znači, radim, govorimo o projektima koji su dobri za gradske zajednice za zapošljavanje, ali isto tako za klimu oprostite, čini se da sam ja ovdje fokusirana potpuno na tunel Lion torino ali mislim da taj novac koji nadilazi 8 milijardi i koji bi mogao doseći 12 milijardi, a francuski sud je rekao da će to biti 26 milijardi, mislim da je to potpuno absurdno da to možemo, da te novce možemo usmjeriti u druge projekte i da možemo tražiti, da građani mogu tražiti konkretne primjere, konkretne projekte. Hvala, Jens Nilsen. Eh, ja dolazim iz Sjeverne Švedske i mi imamo usku suradnju s Finskom na području prometa kada se radi o ovim područjima. Imamo i Baltički koridor, neki su spomenuli taj koridor. Želio bih e, podsjetiti na izvješće koje nam je stiglo prošle godine vezano za financiranje i probleme koje imaju veliki projekti. Jedna od preporuka iz ovoga izvješća je bila da europsko financiranje mora biti e, pokrenuto na početku procesa i to je dobro zato što to onda e, daje poticaj nacionalnim odlukama koje treba donijeti s time da na početku damo e, velika sredstva. Onda deset godina nakon početka investicije investicija Europske unije postane, postaje manje važna. Dakle, moje pitanje, ovo načelo financiranja na početku Europske unije, da li će to ostati alternativa jer se radi o dobrom rješenju? Hvala, sada kratko Jon Malteze. Hvala gospodine predsjedavajući. Karima Demi e, stalno govori o e, tunelu između Torina i Liona i ja sam fiksiran na to, a možda i predsjednik Kramer. Možda se trebamo pitati zašto si i ostali ne postavljaju pitanja vezana za ovaj projekt koji je crna rupa u velikim projektima Europske unije. Prije je kolegica iz Zelenim Zelenih rekla da je Perpinjan Figueras e, bila neuspjeh. Ona je, to je bio neuspjeh ovoga ljeta. Radi se o željezničkoj e, željezničkom e, prometu koji i sa jednim prometom za teret koji je pet puta veći od normalnoga. Dakle, to se temelji na parametrima rentabilnosti. E, ako idemo prema sigurnom neuspjehu, znači da trošimo u Europi jako mnogo novca kako bismo 20 godina napravili rupu u, u planini, a ništa ne e, zarađujemo. Možda ćemo za 20 godina uštediti jedan sat na jednom putu gdje prolazi jako malo tereta a ne da dođemo u grad gdje nam treba jako mnogo vremena da pređemo kroz gradsku gužvu. Dakle, kada govorimo o načelima, kao što e, naravno mi se slažemo s tim načelima, ali u praksi ti veliki projekti zapravo e, dovode u pitanju sve naše prioritete kada govorimo o ekološkom učinku, o rentabilnosti, o koristi tih projekata mi zaista riskiramo da ne bude razumljivo ono što radimo, e, posebno za javno mijenje. Hvala. Danke sehr, jetzt Marco Valli. Hvala sada Marko Vali. Grazie. Da, hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Ja se ispričavam što sam zakasnio, ali imala sam e, e, još jedan sastanak i ja e, pokušavam e, učiniti transparentnim e, troškove ovih infrastrukturnih projekata. Mi prije svega ne želimo infrastrukturne projekte koji će toliko stajati zajednicu, a opet ne postoji motivacija za njih. Zato jer kada se radi o prijevozu, oni ne generiraju ništa. Kao što smo vidjeli, već imamo neke neuspjehe koje su spomenuli moji kolege kada se radilo o infrastrukturnim projektima e, gdje nije bilo nikakvih putnika. E, ostvariti te projekte ne stvara potražnju. Radi se samo o na neki način e, da, da novac teče, a na netransparentan način, jer e, zastupnici koji su izabrani traže informacije o tim projektima i financijska pitanja vezana za te projekte, a isto tako i natječaji koji su vezani za te projekte. Ne samo neki parlamentarci, nego i cijeli parlament e, kada se radi o izvješću koji je donesen prošlog tjedna u e, e, u Strasburu. E, to je jedno izvješće koje traži potpunu transparentnost projekta Torino Lyon, a vezano i za druge infrastrukturne projekte. Sa i nezavisnim ocjenama onoga što bi mogli donijeti ti projekti koji nisu u interesu svih europskih građana, nego u interesu samo nekih, e, e, nekih e, trgovačkih društava, ponekad i organiziranog kriminala. I zato želimo potpunu jasnoću vezanu za te projekte. S obzirom da ovdje imamo predstavnike komisije i zbog toga što na plenarnom zasjedanju smo tražili upravo te informacije o tom projektu Torino Lion, sad bih želio dobiti odgovore na koje je njihova namjera da svima postane dostupno i transparentno e, o čemu se radi. Želi li nam predstaviti te dokumente? Hvala. Andor Deli. Hvala i sad Andor Deli. E, first of all, e, I would like to Prije svega, želim zahvaliti gospodinu Onidiju na njegovom kratkom izlaganju. A ja se isto tako radujem TNT danima, posebice zato što imam e, koordinatora koji je iz Nizozemske i mi pučani e, jedva čekamo taj sastanak u Rotterdamu, to je šala naravno. Ja pozdravljam e, napore Europske komisije i drago mi je što sada vidimo prve operativne rezultate takozvanog berlinskog procesa koji se odnosi na zemlje Zapadnog Balkana. Vjerojatno se sjećate da smo posljednog kolovoza u e, Beću održali sastanak na vrhu i tamo se tamo su se primjeri tih zemalja dogovorili o temeljima e, ovog projekta, odnosno o ekstenziji i proširenju e, transeuropske prometne mreže na tu regiju. Mislim da je to od ključne važnosti za cijelu tu regiju i za regionalnu suradnju. Sada bih samo iznio nekoliko prijedloga. E, vama na razmatranje, jer kao što vjerojatno znate, postoji velika razlika između država članica i zemlja kandidatkinja za članstvo, kao što su te zemlje Zapadnog Balkana kad se radi o financiranju infrastrukturnih projekata. Kako bismo uklonili te, ta uska grla i kako bismo postigli e, učinak koridora na čitavoj mreži, vrlo je važno razmisliti o financijskim instrumentima koje koristimo jer oni nisu dobri za te zemlje, a nisu, nije ni dobro da na, za Europsku uniju da ta uska grla ostanu uska grla na Zapadnom Balkanu zato što se vjerojatno eh, u sljedećih nekoliko godina neće dogoditi nove val proširenja, odnosno nove zemlje neće pristupiti eh, e, Europskoj uniji. Eh, zatim što se tiče koordinatora TNT-a za tu regiju, siguran sam da formalno usvojenje ovog plana će ukloniti ove formalne prepreke. A posljednje na što vam želim ukazati tiče se izrade e, izvješća na vlastitu inicijativu e, pod nazivom Unapređenje i pristup e, prometnoj mreži u srednjoj i istočnoj Europi upravo završavamo to izvješće i ja kao izvjestitelj u sjeni EPP-a e, sam zadovoljan što ćemo unaprijediti povezanost ne samo u srednjoj istočnoj Europi, nego kao što je rekao gospodin Onidi, unaprijedit će se i e, povezanost sa e, Zapadnim Balkanom, ali i zemljama istočnog partnerstva, uključujući i Ukrajinu. Hvala, Dominik Rike. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Hvala gospodinu Onidiju što je s nama cijeli dan danas. Njegova su izlaganja vrlo interesantna. A sada imam jedno pitanje, pokušat ću ga jednostavno postaviti. Znači, govori se o načinu na koji se organiziraju projekti TNT-a, znači bez obzira na to su veliki ili mali, znači svi projekti, ti projekti se pilotiraju na operativnoj razini od strane e, operativne agencije Europske komisije koja ima znači tu ulogu i to već nekoliko godina uz sve ostale e, mehanizme financiranje ona e, provodi operativno provođenje tih projekata i ona vrši operativni nadzor. Mene sad zanima koji je odnos u kojoj je vezi ta agencija sa kontaktnom točkom e, unutar Europske investicijske banke za EFSI. E, to je takozvani one stop shop e, za EFSI unutar EIB-u eib Znači, zanima me da li se tu daje nekakva ekspertiza ili analiza. Znači, u Europskoj investicijskoj banci postoji jedna struktura za analizu i za potporu projektima koja ima kapacitete za povezivanje, povezivanje te operativne agencije koja koja radi na tim projektima, znači povezivanje te agencije sa efsi Znači, zanima me gdje je tu kontinuitet, jer do sada Europska investicijska banka još uvijek nije operacionalizirala svoju kontaktnu točku, a e, čini mi se da to e, može e, štetiti provođenju ovih projekata i kvaliteti. I još dvije premjede i na kraju imat ću jedno pitanje. Kad je gospodin Gajer govorio, nisam bio potpunosti zadovoljan zato što netko ko je toliko kompetentan kao on E, koji radi u odboru za proračun, rekao je da nije dobro shvatio razliku između e, CEFA, EFSI-a i projekta za obveznice. To baš nije nešto što e, djeluje ohrabrujuće. A to ima veze sa mojim prvim pitanjem, znači koje povezanosti između te agencije e, unutar komisije e, koja se bavi tim projektima. Meni se čini da tu nema baš puno poveznica između financijskih e, instrumenata, upravljanja sa proračunom, i Europskom investicijskom bankom, a i kako to odgovara na naše zabrinutosti u pogledu prometa. A isto tako već smo e, u e, okviru projekta e, Project Bond predvidili titrizaciju takozvanu, odnosno pretvaranje u financijske instrumente. Mene zanima da li je predviđena dakle, u neka vrsta sekuritizacije koja bi za cilj imala pružiti potporu projektima koji nemaju fin dovoljno financijskih sredstava za dovršavanje. I posljednje pitanje, zašto se na plenarnoj sjednici ne govori o TNT-u? Jetzt ist Bilbao de Hvala En primer Hvala, hvala gospodine predsjedatelju. Prije svega moram se ispričati jer sam bila na jednom drugom sastanku, još uvijek ne mogu biti na dva sastanka u isto vrijeme. E, zato mi je žao što nisam sama uspjela poslušati izlaganje komisije, ali svejedno ću postaviti i ja jedno pitanje. 2013. godine proveli smo reviziju prioritetnih projekata TNT-a. To su projekti koji su odobreni 1994. i do danas nisu provedeni. Svaka država članica ima različitu situaciju, naravno, ali imam dakle dva konkretna pitanja. Znači nakon te revizije pregleda koje smo obavili 2013. godine, neću sada ponavljati imena financijskih instrumenata, ali e, postoje financijski instrumenti za provođenje tih projekata. A projekti koje su predložili države članice zanima me da li udovoljavaju revidiranim kriterijima iz 2013. godine. U Španjolskoj i u Baskiji a, postoji a, pojas, obalni pojas Arija Baska E, naš odbor je posjetio e, to područje, a tamo je jedan važan projekt odgođen zbog nedostatka financijskih sredstava, znači nedostatka sredstava sa nacionalne razine Španjolske. I moje pitanje za komisiju je li ona izračunala e, trošak za europljane, ne samo gospodarski i financijski trošak, nego i socijalni, okolišni trošak, trošak u pogledu radnih mjesta, koliko nas košta e, neprovođenje projekata na razini zemalja članica. Zato što uvijek govorimo o troškovima, tim e, više milijunskim, više bilijunskim e, projektima i koliki su troškovi provođenja projekata, ali mislim da ne govorimo dovoljno o trošku neprovođenja projekata. Hoćete li vi provoditi takve analize troškova neprovođenja projekata? Hvala. Sljedeći govornik. Hvala lijepa. Mogu reći da je Portugal još jedna zemlja uz Nizozemsku koja ima ogroman potencijal u pogledu mora. E, u pogledu iskorištavanja mora. Hvala komisiji što je došla, hvala što je objasnila plan e, prometnice, morske prometnice. Mi smo sudjelovali u izradi smjernica za akcijske planove za e, prometnice na moru. Ja dolazim s Madeire, to je otok, to je jedna otočna regija. i zato mislim da ima smisla da projekt Prometnice na moru pružaju potporu otočnim zajednicama i zato je moje pitanje za komisiju kako se te najudaljenije regije mogu bolje integrirati u akcijski plan Prometnice za, na moru i što se može poduzeti kako bi se unaprijedila povezanost e, među otocima i povezanost između različitih koridora. Sljedeće pitanje, kako se provodi koordinacija financiranja između EFSI-a, cef i regionalnih fondova za, za projekte koji su e, predloženi u okviru a, poziva e, TNT-a. Isto tako, sada želim iskoristiti priliku da pozovem sve kolege o e, konferenciji koja će se održati u e, Members Lounge-u nakon ovog sastanka. Hvala. Hvala. I sad sam se ja isto tako stavila na popis govornika. Danas jutro sam već rekao da izrazito pozdravljam što ove prekogranične sekcije sad postoje veći prioritet i u tom smislu mogu pohvaliti Europsku komisiju, ali ja ne bih bio ja kada ne bih isto tako bio i kritičan. Dakle, spomenut ću ono što je malo rekla gospođa Bilbao. li se i za one projekte, posebno za one male projekte, koliko košta što se oni realiziraju. Evo dva primjera. 2014. godine se je e, zatvorila rupa, željeznička rupa iz Njemačke i Češke. To je bilo 660 metara samo rupa. I za to, su nam, za to nam je bilo potrebno više godina. Da se ta mala razlika, 66 metara, ne kilometara, uklonila, koje bi bio koje bi bile korisni, ekonomske koristi. Isto tako me zanima i Breslau i Krakov. Tu nedostaju 100 milijuna eura kako bi se 50 km e, linije elektrificirali. Tu bismo uštedjeli dva sata vožnje. A kod Lyon Torino govorimo o 60 milijuna i o jednom satu razlike. Dakle, nakon par godina se taj trošak amortizira. A Lyon Torino se nikad neće amortizirati. Ali evo, vratit ću se na taj tunel zato što smo naime bili u Finskoj na našem zadnjem putovanju iz Aslanstva. Bili smo u Helsinkiju, imali smo zanimljivu raspravu sa gradonačelom Helsinkija koji je rekao da i mi također želimo pripadati Europi i potreba nam je tunel iz Helsinkija u Talinu. To je naj, to bio najdulji tunel na svijetu. Mislim, tunel La Manche nije ništa na svom tome. Naravno da on sanja o tome. I rekao, rekao je da, pa kohezijska sredstva 40% plaća Europa. I onda se referirao na uh, Lyon Torino. Ako tu imamo 60 milijardi, zašto ne bismo imali 40 milijardi za Tallinn Helsinki, mislim. I onda mi to moramo objasniti. E, danas jutro sam već isto tako spomenuo, postoje li izračuni, ako se saniraju postojeće trase, koliko bi se onda tu dobilo, pa i što se tiče stvaranja novih radnih mjesta i za Lyon Torino su navodno napravili taj izračun, ali to je sigurno bilo tada kada se govorilo o troškovima od 12 milijardi eura. A Francuski revizorski sud je sada procijenio na 26 milijardi eura trošak. Dakle, mene zanima postoji li novi izračun za to u usporedi sa sanacijom te trase i što se tiče novih radnih mjesta, mi se želimo boriti protiv nezaposlenosti, možda nam ne možete to sada izravno reći, ali mene bi zanimala ta informacija dakle, kako se tada radio taj izračun prije 20 godina ili kada god, kada se bilo 12 milijardi eura troška, je li došlo do novog izračuna ili ne, i ako mi ne možete dati nove brojke, onda barem da mi date one stare brojke kako bismo to mogli usporediti. I zadnja točka, ja sam čuo da će se izgraditi koridor kroz panonsku nizinu. Češ, Češka, Slovačka, Mađarska su to same odlučile bez Austrije. Austrija se bojila najme za njihov tunel Zemering. Oni su htjeli radije čekati 20 godina pa da tunel ide kroz njihovu državu nego paralelno. Sada su ove druge države su uspjele nametnuti kakav će biti, e, kako će biti posljedica toga. Naravno, ako taj koridor ide kroz Panonsku nizinu i ako pet ili deset godina bude gotov prema zemlju, onda će tunel Zemering postati još neisplativiji nego što je već sada igra li to ulogu pri izračunima? Tko to provjerava, tko daje upute, tko nas obavještava o tome kako bismo mi dalje vršili pritisak jer je nemoguće to da se ti megaprojekti neovisno o tome koliko desetljeća im treba za izgradnju, koliko koštaju, da se njih uvijek gura, a kod malih projekata se broji svaki cent. Hvala, evo sada smo zaprimili mnoštvo pitanja i mi smo naravno jako u velikom iščekivanju za vaše odgovore. Gospodin Idi, izvolite. Hvala. Zaista je bilo puno pitanja. Pokušat ću ići slijedom eh, kojim su eh, pitanja postavljena. Pitanje je gospodina Van der Kampa. Što se tiče eh, planova rada, neće biti više fleksibilnosti u pogledu korištenja različitih izvora financiranja, ali ti planovi rada za mrežu TNT će dati najveću moguću vidljivost onoga što se financira i iz kojeg izvora. Gospođa Majzner je pitala iskreno što vi kao članovi Europskog parlamenta možete učiniti. Mislim da je jedan aspekt da nastavite davati svoju potporu e, tom procesu i kako bi se osigurala financijska sredstva u trenutku u kojem nam ona trebaju i u mjeri u kojoj nam ona trebaju, ali još jedan način na koji možete pomoći je da nam pomognete da uvedemo e, koherentnost u ovaj okvir. Još uvijek dolazi do donošenja odluka na sev, nesuvisli način još uvijek imamo nacionalne odluke koje nisu u skladu sa prioritetima na europskoj razini. Još uvijek imamo neoptimalne odluke u pogledu financiranja projekata, odnosno odabiru projekata. Ne kažem da možemo E, sve riješiti, ali u, s ovom drugom generacijom radnih planova imat ćete na stolu pred sobom sve elemente kako biste mogli provesti kritičku analizu i kako biste mogli održati kvalitetnu raspravu na svim razinama. Isto tako mislim u vašim izbornim jedinicama, s vašim glasačima, a i e, sa svojim kontaktima, e, partnerima na političkoj razini, vi možete iskoristiti sve te materijale iz radnih planova kako biste e, pružili smjernice za donošenje najboljih mogućih odluka na europskoj razini. Evo to mi pokušavamo postići. Što se tiče Kine, mislim da u načelu pozdravljamo sva dodatna e, sredstva, sve dodatne izvore financiranja, a Kina na raspolaganju ima dosta sredstava, ali Kina je prije svega zainteresirana za neke vezane programe odnosno oni odobravaju financiranje kada se zadovolje određeni uvjeti, a uvjeti su naravno da koristite e, kinesku opremu, da koristite kineske ugovaratelje, da im date koncesiju na 15 godina i tako dalje. A to nije prihvatljivo niti za jednog financijskog ulagatelja u Europskoj uniji, jer mi se moramo voditi za istim e, pravilima u svim investicijama i nadamo se da ovaj e, dijalog koji smo e, osmislili na platformi za povezivost e, između Europe i Kine. U okviru te platforme mi smo našim kineskim partnerima pokušali objasniti naša pravila i bili smo potpuno iskreni u tim raspravama, ali vidimo da još uvijek postoje problemi. Jedan simbolički projekt koji je nedavno potpisan, čuveni a, željeznički, čuvena željeznička poveznica između Budimpešte i Beograda, to je od ključne važnosti za Europsku uniju, ali uvjeti koji su ispregovarani nisu u potpunosti u skladu sa pravilima u pogledu javne nabave i davanja koncesija. Mi o tome raspravljamo trenutne sa E, mađarskim vlastima, sa srpskim vlastima, ali isto tako i sa kinezima, zato što ne želimo postaviti presedane koji će e, nam činiti probleme u budućnosti, posebice kad se bude radilo o državama članicama koje aspiriraju članstvu u Europskoj uniji za svoja infrastrukturna ulaganja. Znači sa potporom e, i pomoći koju imamo od vaše strane. Isto tako želimo tome dodati e, kritičku analizu prioriteta koji su pred nama. Ponekad e, naravno imamo izazove, čuli smo raspravu koja se ne tiče samo e, projekta Lion Torino nego i nekih drugih projekata u ovim radnim planovima, barem imamo sve činjenice na raspolaganju i vjerujte mi da smo vam u potpunosti na raspolaganju, da s vama podijelimo bilo kakve informacije koje bi vam bile korisne za provođenje analize ovog ili onog projekta. Ovdje sad govorimo o projektu Lyon Torino, a e, možete tom projektu e, prišiti svašta, ali nikako ne možete reći da taj projekt e, nije transparentan i da nije provedena ozbiljna cost benefit analiza. Niti jedan projekt u povijesti Europske unije nije prošao toliko analiza, toliko revizija. Znači to ne prihvaćam. Jasno mi je da možete imati neki kritički stav prema tom projektu zato što vjerujete da bi neki drugi projekti ili prioriteti trebali imati prednost, ali mislim da ne možete osporiti metode koje su zakonodavce, uključujući ovaj projekt, dovele do toga da ovaj projekt odaberu kao naj, jedan od najvažnijih e, simbolički i na druge načine gledano projekata na popisu. Zatim što se tiče horizontalnih i drugih aspekata, da pravu ste i mislim da nadam se da ćemo moći i u opis infrastrukture koja nam je potrebna, isto tako uključiti i elemente onoga što nam može pomoći da infrastrukturu učinimo kvalitetnijom, zelenijom i tako dalje tu govorimo o svim temama koje se obrađuju tim tematskim dokumentima e, i kad se radi isto tako o korištenju sredstava kojih nemamo dovoljno. Zatim pitanje gospodina Nilsena o financiranju na početku razdoblja. Moram reći da je sve u mehanizmu CEF eh, usmjereno upravo u to da se u projekte, u projekte intervenira upravo u ranoj eh, fragilnoj fazi, u ranjivoj fazi eh, projekta. Znači mi baš sa značajnim iznosima interveniramo na početku samog projekta. Vidljivost osiguravamo tijekom čitavog niza godina, ali najveći dio potpore daje se na početku. Zatim što se tiče ekstenzije TNT-a, zahvalan sam na vašoj potpori ne samo za Zapadni Balkan, nego i druge susjedne zemlje. Mislim da je učinak mreže upravo ono što pokušavamo analizirati u okviru ovih radnih planova i tematskim dokumentima o vanjskoj dimenziji TNT-a. Nadamo se da ćemo za naše kolege koji rade na financijskoj potpori susjednim zemljama isto tako pomoći kroz naš rad, e, a najviše se naravno provodi kroz njihove instrumente, ali vidimo da su te zemlje dovoljno disciplinirane kako bi i da će zapravo uspjeti dobiti financiranje za projekte koji nose najveću dodanu vrijednost za Europsku uniju. Isto tako nadamo se da će ove zemlje pokazati isto tako disciplinu u provođenju regulatornih promjena i svih soft mjera koje mi predlažemo za usklađivanje sa um, sa E, našim projektima. INEA nije povezana sa Europskom investicijskom bankom, ali agencija INEA e, radi e, znači na operativnom provođenju projekata. Vi znate da mi moramo poštivati neovisnost Europske investicijske banke, isto tako moramo poštivati neovisnost upravnog odbora EFSI-a, ali na operativnoj razini mi imamo poveznice, komuniciramo sa Europskom investicijskom bankom, a INEA kontinuirano radi na tome da dijeli informacije sa timom unutar EIB-a koji radi na pitanjima prometa, jer e, kao što znate e, taj centar nije u potpunosti operativan, nije 100% operativan i nemamo još uvijek e, tim koji je posvećen uh, prometu u okviru te strukture, ali mi koristimo sva sredstva unutar EIB-a i drugih struktura koje su nam uh, na raspolaganju. Zatim što se tiče takozvanog additionality, odnosno dodatne uh, a, vrijednosti, E, dodane europske vrijednosti. E, mislim da u sektoru kao što je promet uspjeli smo pokazati da smo kadri e, te financijske instrumente koristiti na najbolji mogući način i zahvaljujući nekim kompleksnim financijskim instrumentima ponekad uspijevamo doći i do posebnih grantova. Zato molim vas sudjelujte s raspravom i kada dođe do pregleda na sredini razdoblja, zato što ako ne čujemo ovakve argumente mogli bismo do, doći do uniformne primjene. Zatim što se tiče sekuratizacije, mislim da nismo još uvijek došli do toga zato što nemamo e, dostatan portfelj e, projekata koji razmišljaju na isti način, ali mislim da bi ta sekuritizacija mogla biti e, moguća kada budemo imali tematski portfelj projekata koji su vezani za gradove ili za luke koji bi se tada mogli prevesti u neke od tih financijskih instrumenata. E, na kraju, evo, prostite, uvijek je teško odabrati datum za te dane. Imamo preklapanje e, od polovice dana sa plenarnim zasjedanjem Europskog parlamenta, ali e, nadamo se da vas to neće spriječiti da se u velikom broju odazovete ovom pozivu i znamo da vas čekaju brojne političke odluke prije samog početka plenarne sjednice. Isto tako primio sam na znanje primjedbe gospođe Bilbao i predsjedatelja i mislim da zapravo je jako dobro mijenjati, odnosno revidirati naše argumente u pogledu prioriteta na temelju ovoga što sada radimo mislim da je e, da ćemo e, projekte analizirati u budućnosti na način na koji ste vi to predložili odnosno da analiziramo troškove neprovođenja određenih projekata zato što u pravu ste niti jedan prioritetni projekt iz dobrih starih dana još uvijek nije proveden odnosno završen pri odabiru, pri selekciji, mislim da bi ovakva vrsta analize nam zaista mogla pomoći da stavimo veći naglasak na neke od izmjena naših prioriteta. A ne kažem da ćemo morati za uvijek imati isti aneks uredbe CEFA kao što je on sad. Ja sam među prvima koji žele mijenjati aneks e, po putu, uz put e, na temelju konkretnih rezultata e, i aneks učiniti takvim da bude da ima najveću pologu. Zatim što se tiče pitanja o E, prometnicama na moru. E, slažem se s time da moramo dodatno razviti ovu kompleksnu i vrlo korisnu temu. Imamo dva cilja kad se radi o prometnicama na moru. E, prvi cilj se odnosi na to da se što više prometa prebaci sa cestovnog prometa na pomorski promet. I to je okosnica onoga što je učinjeno pod vodstvom Briana Simpsona, ali drugi aspekt je isto tako povezanost e, otoka i najudaljenijih regija. Mislim da je u trenutku kada je e, donesena odluka u okviru TNT-a, e, da je naglasak bio stavljen upravo na to da će se alat prometnice na moru koristiti upravo tako da koristi otocima i najudaljenijim regijima i mislim da je to isto tako naglašeno i u radnom planu gospodina Simpsona. I na kraju da zaključim, mislim da mogu reći kada gledamo različite projekte, male, velike i tako dalje, taj novi način promatranja koridora pomoći će nam da sagledamo sve elemente pri donošenju odluka i nadam se da ćete vi sudjelovati u raspravi na aktivan način, ali isto tako da ćete koristiti sve ove materijale, tematske dokumente, radne planove, ali ne samo to, nego i analitičku podlogu koja prati svaki radni plan, znači sve statističke podatke o prometu e, e, i i modalitetima i da ćete nam na temelju toga e, pružati smjernice za donošenje odluka. Hvala vam gospodine Onidi, ali na dva pitanja niste odgovorili. Mogu ih ponovno postaviti. Ja sam pitao postoji li nova analiza nakon što je Francuski revizorski sud rekao da tunel i od neće doći 12 milijardi nego 26 milijardi i e, kako će se opravdati ta razlika od 14 milijardi. I drugo pitanje, nakon što se sad ispostavilo da postoji novi koridor od Bratislave do Sredozemnog mora, do Kope, e, postoji li sad neka nova analiza za tunele Semering i e, Koram, zato što e, bi ta linija se možda prije mogla dovršiti i bit će i bolja za željeznicu. Dakle, hoće li se tunel Semering onda isplatiti ili ne? Ja prepostavljam da ne. Ali možete li nas uvjeriti u to da će doći do nove analize, do nove posljednje, da ćemo mi te iste isto tako i zaprimiti? Thank you, chair. Hvala gospodine predsjedatelju što me uvijek navodite na to da e, odgovorim na pitanja koja pokušavam izbjegnuti. Što se tiče tunela Lyon-Torino, prema Francuskom revizorskom sudu provedena je analiza koja je e, potvrdila izvorne troškove sa ekstrapolacijom inflacije. Dakle, sada imamo 12 milijardi ukupnog troška, Dakle, to nije točno onaj iznos e, koji je bio naveden u izvješću Francuskog revizorskog suda. Što se drugog pitanja tiče, e, došli ste do granice mog znanja, morat ću vam se vratiti e, kasnije na, to, na, na odgovor na to pitanje. Dobro, možda ću saznati to kasnije. Gospodin Nurike? Mogu odgovoriti na pitanje Znači, za, dolazi ta razlika od Francuskog revizorskog suda? Tih 9 milijardi više je za trase, a one ostatak od Liona do prvih do prvih radova. Znači, e, tih 14 milijardi je da se stigne uopće do tunela, to je za one prvotne radove. Pa A onda je to potpuno drugačije, sada još jednom Marko Hvala gospodine e, predsjedatelju na ovoj mogućnosti da, za repliku. E, ne sviđa mi se ton komisije kada tražimo informacije, jer komisija zapravo kontrolira proračun i donijela je odluku da E, dobije te informacije vezane za e, tunel Torino Lyon. Tražili smo i e, odgovor ne od strane kluba zastupnika, nego kroz tajništvo vijeća, a opća uprava MUV zapravo ne odgovara, nego traži vremena. Ja bih želio transparentnost informacija i vi ne možete reći da u ovom e, trenutku postoji transparentnost, jer to nije istina. Mi želimo te informacije što je brže moguće. Ne znam možete li mi ih dati, međutim, s obzirom da to nije moj zahtjev niti nekih klubova zastupnika, nego cijelog parlamenta, želim da nam date odgovore ili pale barem jasno objašnjenje zašto nam ne možete dati te odgovore. Hvala. Da ih natürlich jetzt noch drei Leuten... Dakle, Dao sam još trima osobama, uključujući meni, i sada e, mogućnost da još jednom postavi pitanja, pa ću dati vama mogućnost da odgovorite. Što se tiče ovoga zadnjega, jer je to važno, uvijek ćete nas imati na svojoj strani e, da vam damo sve najnovije informacije. E, naše stajalište je da morate imati jednake informacije kao i mi vezano za neki projekt. Dakle, kada god od nas to tražite, mi ćemo vam ih dati. Osim, naravno, a to je jednizni zaštitni mehanizam, ako promot, promicatelji projekta nas zamole da ne otkrivamo neki dio informacija, ali to vrijedi samo za neke dokumente koji su dio formalnih prijedloga koji su nam podneseni. Međutim, svi materijali koje imamo, analize, revizije i sve, vi imate pristupa njima i mi ćemo e, rado doći do vas, e, čak i bilateralno s vama razgovarati o, ovom, o ovom, ovoj temi. Onda vam još jednom srdačno zahvaljujem na vašem izlaganju, na odgovorima na pitanja. Imali smo živahnu raspravu i naravno da ćemo i dalje nastaviti raditi na ovome. Onda prelazim na sljedeću točku našem dnevnom redu, to je razno, ništa tu nemam, zatim u četvrtak 7. travnja ćemo u 9 sati imati sljedeću sjednicu i s time zaključujemo današnju sjednicu i veselim se što ću vas ponovno vidjeti, dakle 7. travnja u 9 sati. Hvala vam lijepa i ugodan ostatak dana.